Good morning. I will speak in Spanish, please. Use your headphones. Bueno, comenzamos la, la sesión del día. Dobro jutro. Možemo li započeti sa današnjim sastankom? Observaciones. Queda aprobado. No hay comunicación. Ukoliko nema komentara na dnevni red, predlog je usvojen. Obavijesti predsjednika nemamo nikakve, pa možemo preći na prvu točku konkretno, a to je javno saslušanje zajednički sveobuhvatni akcijski plan, odnosno ZSAP, opcije politike Europske unije u slučaju oduzimanja certifikata ili decertifikacije. Dakle, zajednički sveobuhvatni akcijski plan je poznati kao nuklearni program e, sporazum s Iranom i bavimo se slučajem ukoliko se Europska e SAD povuče iz sporazuma i da se rješavaju pitanje kako će nakon toga stvari funkcionirati. Pozdravio bih Cornelius Adebara i Eli Germane 14.2.2018. predsjednik Trump je potaknuo kongres i saveznike da prilagode za SAP prije svibnja 2018. i zaprijetio da će ponovno nametnuti sankcije Iranu ukoliko ne bude zadovoljan sa ishodom pregovora. Proteklih tjedana američki predsjednik je poslao zabrinjavajuće signale što se tiče promjena u njegovoj vladi i imenovao određene osobe koje bi mogle ugroziti ili dovesti u pitanje budućnost nuklearnog sporazuma s Iranom. U više navrata vlada je podržala potpunu, potpunu podršku ZSAP-u što ne znači da mi odobravamo <clears throat> situaciju unutarnju u Iranu i politiku vezanu uz balističke projektile, ali ove točke nesporazuma su nešto što smatramo da bi se, čime bi se trebalo baviti van sporazuma. A svijet svakako ne bi bio sigurnije mjesto bez sporazuma. Ponovno uvođenje sankcija od strane SAD-a izravno bi utjecalo na europska poduzeća koja ulažu u Iran, no ne bi imao izravan učinak i na izvoz nafte. Što bi bila bio procijenjeni utjecaj na iransko gospodarstvo? Što bi Europska unija mogla učiniti kako bi zaštitila europska poduzeća koja imaju ulaganja u toj zemlji? Od kako je stupio na vlast predsjednik Rohani ne osnažio trgovinske ekonomske odnose sa Kinom, Indijom, Pakistanom, Azerbajdžanom. I to je proces koji je već započeo tijekom razdoblja kada je zemlja bila pod međunarodnim sankcijama. Koji bi bio geopolitički, geo ekonomski rezultat ponovnog uvođenja sankcija i možemo li ponovno predvidjeti sve veće usklađivanje interesa sa Kinom i Rusijom od strane Irana, te što bi bila domaća implikacija ukoliko se SAD poveć, povuče iz nuklearnog sporazuma. Neki kažu da bi predsjednik Rohani mogao popustiti pritisku unutar njegove vlasti i prestao primjenjivati protokol o neširenju oružja i tako smanje svoju suradnju sa nuklearnom agencijom za nuklearnu atomsku energiju. U takvom scenariju Iran bi službeno i dalje poštivao nuklearni sporazum, što bi pak druge stranke obvezivalo da ne uvode sankcije. Ministar vanjskih poslova rekao je da je ponovno, da je reakcija za ponovno uvođenje sankcija, odnosno potencijalna reakcija, bila proporcionalna i ozbiljna. Neki kažu da bi Iran također mogao na ovaj način pokušati pregovarati sa ostalim državama, pa nas zanima da li je taj scenarij moguć i kako američka strana doživljava te moguće reakcije e, Irana i kako bi se tu stvari odvijele. Voljeli bismo čuti nešto o tome od naših stručnjaka, kao i o drugim pitanjima koje smatraju relevantnima, za bolje razumjeti situaciju o kojoj se radi, te vidjeti kako na takvu mogućnost najbolje reagirati. Najprije bih riječ dao gospodinu Adebaru na njegovu, za njegovu prvu intervenciju, za koju ima 10 do 15 minuta. Hvala vam lijepo, govorit ću na engleskom, zahvaljujem što ste me pozvali, zahvaljujem i tajništvu što je organizirao ovo i mojoj kolegici Eli što sa mnom radi na prezentaciji. Današnja tema je doista pravodobna i zapravo to možemo, smo mogli reći bilo koju raspravu i rano u proteklih pet godina svaka je na mjestu i pravodobna i dobro raspravljati o europskom stajalištu naspram te zemlje. Što se tiče decertifikacije, malo kasnimo. Do toga je došlo u listopadu i radi se čisto o američkom unutarnjem pitanju gdje je već predsjednik odbio certificirati Iran i sada gledamo taj rok u svibnju, kao što je predsjedatelj rekao, što je trenutak kada bi predsjednik Trump mogao ponovno nametnuti američke sankcije. Zbog čega je još ovo pravodobno? Nedavno sam bio u Teheranu i razgovarao sa donositeljima politika i mogu vam reći da smo doista se pomučili da obranimo europska stajališta, tako da mi je drago malo dublje zagrebati pitanje što zapravo europsko stajalište jest. Eli ja smo odlučili zajednički držati prezentaciju, dakle ja ću malo širi kontekst situacije dati, a ona će detaljnije se pozabaviti konkretnim stvarima što Europa može učiniti. Moj argument bi bio da se ovdje ne radi samo o tome da treba spasiti e, ZSAP. Ukoliko se vratimo u nazad i pogledamo kako smo se našli u ovom položaju u današnjoj situaciji, svakako se moramo vratiti na 2003. i na početak samih pregovora. Tu bih volio vidjeti koji su bili interesi Europske unije od tada, a ja bih rekao da su četverostruki. I izložit ću ih po redu. Prije svega, osnovni interes Europske unije bio je spriječiti nuklearnu bombu od strane Irana. Druga stvar koja je jednako hitna danas kao je dvije treće je spriječiti novi rat. Da pače, danas je to još i inherentnije ako pogledate malo Twittere predsjednika Trumpa. I još jedna stvar u interesu Europske unije pokazati da je Europska unija značajan dionik na europskoj pozornici. To je bio slučaj 2003. a slučaj je i danas. Što se prve točke tiče interesa, osnovnog interesa Europske unije, to je sprečavanje nuklearne bombe Irana. Zato postoji instrument koji nazivamo ZSAP, zajednički sveobuhvatni akcijski plan, koji je i najvažnija stvar. No ne radi se samo o tome da ga treba očuvati, već i striktno provoditi rasprava u Europskoj uniji donekle se prebacila sa na provedbu ZSAP-a i kada pogledamo izvješće Međunarodne atomske agencije koje se bave sukladnosti u Iranu, možemo reći da Europska unija ne može okrenuti leđa onome što se događa u zemlji kako bi jednostavno umirila Iran i pokušala očuvati nekakvo naličje funkcioniranja stvari. Ovaj dokument funkcionira, ali za to je potreban neprestani nadzor i Europska unija e, bi trebala pratiti kako se ZSAP provodi, provoditi inspekcije kada god dolazi do bilo kakvih sumnji i u sličnim situacijama. Druga stvar se radi o strogoj provedbi za SAP-a. To nazivamo sunset clauses, dakle klauzule sa vremenskim ograničenjem. Svi znamo da je za vremenski ograničen i to s dobrim razlogom, jer u suprotnom ne bismo imali dobrovoljni zajednički sporazum od strane Irana kojem bi ograničavao svoj nuklearni program. Dakle, kada raspravljamo o toj klauzuli, važno je shvatiti da ukoliko kada se ZSAP potpuno provodi kroz 10 i 15 godina, da će se taj Iran razlikovati od Irana prije ZSAP-a. Velik dio rasprava o Sunset klauzuli govori o tome da bi tada Iran nakon 10-15 godina mogao dalje nastaviti sa industrijskim nuklearnim programom i mogao ponovno e, doći do stvaranja nuklearne borbe. No kada jako se ZSAP provede, Iran će ratificirati dodatni protokol kojim će i dalje ostati puni član, potpisnik nuklearnog sporazuma o neširenju oružja. No, dobro je započeti ovu raspravu, osobito u transatlantskom kontekstu, time što zapravo znači da ZSAP, odnosno regulativa, u određenom trenutku budućnosti će isteći. Taj dijalog bi se trebao usredotočiti ne samo na Iran, već i na regionalno okruženje, multilateralnu, multilateralni kontekst. Regionalni kontekst uključuje i područja e, zajednički opće prihvaćenih normi koje pokreću proces ratifikacije dodatnog protokola unutar regije, gdje prije svega mislim na Perzijski zaljev, te pokuš, pokušaja da se pronađe način da se regionalne sile obvežu na ovaj režim neširenja oružja na neke načine koje nisu postali prije sap a p-a. Prvi prioritet, kao što sam rekao, je spriječiti izradu bombe. Kao što znamo, to se ne odnosi samo na Iran. Saudijska Arabija je također otvorila mogućnost stjecanja nuklearnog oružja ukoliko to Iran učini. Mm, Iran je unutar ZSAP-a za sada i tvrdi da neće to učiniti. Saudijska Arabija je potpisnica ugovora o naširanju nuklearnog oružja i sprema se nuklearni civilni program otvoriti kojim pokušava eh, doći do mogućnost obogaćivanja urana. Taj dodatni dijalog je važan kako bi se spriječilo izrada bilo kakve nuklearne borbe u regiji Perijskog zaljeva, a to bi trebalo uključivati civilno korištenje nuklearne energije. Tako da je za Europu važno da se potrudi da bilo kakav nuklearni program Saudijske Arabije bude u skladu sa NPT sporazumom o širenju nuklearnog oružja i sa svim zaštitnim klauzulama, te da Europa radi sa SAD-om o tome da li Europska E, da li američka poduzeća se mogu uključiti u pružanje pomoći u izgradnji nuklearnog programa u Sadijskoj Arabiji. Podrška koju je e, SAD dao iranskom nuklearnom programu i rasprava o mogućnostima obogaćivanja je važna kako bismo shvatili trenutnu situaciju vezano uz mogući nuklearni program Sadijske Arabije. Što se regionalnog dijaloga će, imamo prijedlog iranskog ministra vanjskih poslova na konferenciji u Minhenu ove godine, da se vrati na 589 rezoluciju UN-a koja poziva države članice da uspostave dijalog pod pokroviteljstvom UN-a. Europska unija e, bi se dakle mogla pozabaviti i tom mogućnošću. Druga stvar što se tiče mogućnosti izbjegavanja rata, kao što sam rekao danas je to inherentnije nego što je slučaj bio možda čak 2003. Mnogo je važnije, a ako se vraćamo na 2003. moramo pogledati razloge iz kojih je ova regija trenutno toliko nestabilna i sukobljena, jer se zapravo ipak radi o posljedicama invazije na Irak. Taj napad je bio razlog da je tri, Europa i velik visoka predstavnica se i uključe u pitanje nuklearnih mogućnosti Irana, ali isto tako pokušalo uhvatiti u koštac sa situacijom koja je tada u regiji izbila. Izbjegavanje rata sada uključuje ograničavanje vojnih aktivnosti ne samo u Siriji i Jemenu, već i u nedavno vrijeme i sukobe između Izraela i Irana na sirijskom teritoriju. U tom smislu ponovno na mjestu je da se Europska unija pozabavi programom e, projektila Irana kao jednim od mnogih prijetnji regionalnoj sigurnosti. Regionalni dijalog ponovo je ono što bi Europa trebala tražiti pokušavajući okupiti zemlje regije kako bi raspravljale o regionalnoj sigurnosti kao što je i savjetovano u rezoluciji 2231 UN-a koja podržava e ZSAP. No, ponovno nije tu samo Iran, imamo i Saudijsku Arabiju sa njezinom ulogom u jemenskom sukobu. I podsjećam da je Europski parlament usvojio rezolucije, raspravljao o rezolucijama o zabrani prodaje oružja Saudijskoj Arabiji, što je sastavni dio trenutne rasprave i na Europskoj uniji je da pronađe načine da okupe regionalne dionike kako bi, se, kako bi se izbjegla situacija koja može dovesti do rata. Konačno što se tiče uloge Europske unije, EU's credibility and the consistency uh, in its actions. Djelotvornost Europske unije se svodi na njezine aktivnosti i zbog toga se Europskoj uniji pozdravlja se njezin čvrst stav da zastupa i brani ZSAP i podržava sve njegove odredbe. Što znači da što god se dogodilo 12. svibnja, Europska unija će morati proći kroz postupke predviđene ZSAP-om, prije svega pozabaviti se bilo kakvom mogućim širenjem, nepoštivanjem odredbi i to je potrebno izvesti pred mehanizam koji se bavi sporovima između članica i nakon toga slijediti odgovarajući proces kako je već propisan za SAP-om. Što se dosljednosti i vjerodostojnosti tiče, to također znači da je potrebno raditi i sa Iranom i sa SAD-om na konstruktivan, ali i kritičan način. Spomenuo sam niz točaka što se rana tiče, dakle inspekcije Međunarodne nuklearne agencije, prihvaćanje prijedloga o regionalnim pregovorima, što dovodi do nuklearne sigurnosti u civilnom kontekstu, ali i ratova u regiji. Mnogo se govori i o trgovini trgovinskim deficitom između Europske unije i Irana. I Iran smatra da bi Europska unija u trenutnim okolnostima tu mogla više učiniti, ali svakako će morati učiniti više ukoliko e, SAD prestane e, pridržavati se svojih obveza za SAP-a. Što se tiče kritičnog i konstruktivnog rada sa SAD-om, vjerujem da usprkos medijskim izvještajima da je važno da Europa do roka 12. svibnja radi sa SAD-om na iznalaženju zajedničkih stavova. SAD je očito više nego samo njen predsjednik i u tom kontekstu trud europskih vođa, uključujući šefova država članica, da se raspravlja sa SAD-om na različitim razinama je nešto što je vrlo važno. Podsjećam 4C na 4C iz izvješća Europskog parlamenta o Iranu, o budućoj strategiji, možda bismo i 4M mogli razmotriti, Federica Mogherini, Theresa May, Emmanuel Macron i Angela Merkel, dakle ta 3M 4M e, bi trebala posjetiti Washington prije ovog roka i važno je da se na toj razini također angažiraju i pokušaju prenijeti čvrst europski stav. Meni takav stav znači da Europska unija drži i zadrži svoj stav na temelju interesa koje sam iznio, ne znači dakle da se uključuje bilo kakvu eskalaciju, ali isto se ne bi trebala povlačiti u pitanju načela koja je uspostavila i podržava. Kako bi se takav čvrsti odgovor prenio, Europska unija mora interno i države članice već sada razmotriti koliko daleko su spremni ići ukoliko i kada dođe do tih događaja 12. svibnja. Treća stvar što se vjerodostojnosti i dosljednosti tiče, Europska unija mora surađivati s UN-om, ZSAP je dokument koji ima potporu UN-a, Rusija i Kina, utprko svim razlikama na, po drugim temama, dosljedni su partneri tog sporazuma i ukoliko i kada Vijeće sigurnosti neće moći donijeti odluku o tome, Europska unija bi također trebala surađivati sa općom skupštinom UN-a kao tijelom koje može predstavljati globalnu zajednicu nacija. Za kraj, sve što sam rekao, očito ne jamči i uspjeh. No djelotvornost i činjenica se Europsku uniju prepozna kao dosljednog, vjerodostojnog dionika ne ovisi samo o uspjehu aktivnosti, već ovisi i o tome da se inzistira na jednoj kohezivnoj politici, odgovara, upotrebljava odgovarajuće instrumente i da se pronađe tu i dobije priznanje drugih dionika Mm, po pitanju toga da je doista uključena u ove aktivnosti. Hvala. Hvala lijepa na vašem izlaganju. Evo, dajemo riječ eh, gospođi Geran Maje. Hvala lijepa i hvala organizatorima ovog saslušanja. Zamoljena sam da se koncentriram na to kako Evropljani mogu omogućiti očuvanje nuklearnog sporazuma sa Iranom. Kao što je rekao kolega, dolazimo uskoro od ovog roka od mjesec dana koji je unutar kojeg se očekuje da će američki predsjednik donijeti svoju odluku. To je područje u kojem on ima izvršnu nadležnost. I postoje, međutim, oni glasovi koji mu poručuju da je bilo dobro da se drži postojećeg sporazuma. Ja ću u svezi sa svim ovim temama rado saslušati vaša pitanja. Kako se približavamo ovom roku? Vjerujem da će američka administracija nastaviti vršiti dakle, pritisak na skupinu E3 kako bi poduzele mjere da ili prihvate ovo jednostrano e, kršenje sporazuma od strane sad ili čak još gore da i same sudjeluju u tome. Dosad smo uspješno odbijali takvu vrstu pritisaka. A najnovija imenovanja Johna Boltona i Michaela Pompeja signaliziraju dakle jačanje politike SAD-a u odnosu na Europsku uniju. To također od Europske unije traži prilagođavanje novoj politici, naročito od skupine E3. Politika bi trebala biti čvršća, odlučnija u razgovorima sa gospodom Pompeo i e, Bolton. Imali smo prije posla dakle, sa nešto umjerenijim timom koji je radio pod e, bivšim ministrom Tenisonom. Imamo dakle predviđene i posjete na visokoj razini koji je spomenut, održan je i sastanak ovog tjedna u Washingtonu gdje se razgovaralo o ZSAP-u. Postoje četiri područja na koja bi se evropske vlade trebale koncentrirati tijekom idućeg mjeseca. Prije svega je zadržavanje dakle, čvrstog i jedinstvenog stajališta 28 država članica protiv e, mjera, eventualnih mjera dakle SAD-a kojima bi jednostavno, jednostavno prekršile e, iranski nuklearni sporazum. Istovremeno treba ostati otvorenost e, dakle u dijalogu sa SAD-om vidjeti što će se dogoditi sa ovim sporazumom kada isteknu određena vremenska ograničenja za preuzete obaveze, također usko raditi e, sa SAD-om povezano uz ostala otvorena pitanja sa Iranom. Drugo, Evropljani bi trebali vrlo pažljivo sekvencirati svoje djelovanje kako bi povećale svoj utjecaj. Ne bi trebali odigrati svoje najjače karte prerano, to bi im se moglo obiti o glavu. Vidjeli smo kako je taktika gospodina Trumpa sa članovima e, kongresa po pitanju primjerice imigracije. Vidjeli smo što se događa ukoliko se ustupci e, naprave prerano, dolazi do povećanja zahtjeva. Zato je vrlo važno kako ćemo odigrati karte, iskoristiti pritisak koji je na raspolaganju. To je recimo primjerice dodatnih sankcija na Iran. To treba dovesti u vezu sa regionalnim e, kontekstom. Nakon mi se također raspravlja u paketu sa SAD-om. Mislim da ovdje pažljivo trebalo sekvencirati stvari, dakle, kako bismo se osigurali da nuklearni sporazum ostaje na snazi. Nadalje, mora se smanjiti nepredvidljivost vezana uz ovaj sporazum. Nije dobro prepustiti stvari slučaju nakon sredine svibnja. Riječ je o sporazumu dakle, na razini UN-a koji je taocom predsjednika Trumpa svakih nekoliko mjeseci treba se razgovarati sa dionicima na strani SAD-a, vidjeti na koji način se na zakonodavnoj ili političkoj razini može smanjiti nesigurnost vezana uz provođenje ovog sporazuma. Primjerice to može biti povećanje ovog vremenskog e, roka, dakle vezanih uz pitanje certifikata, naročito vezano uz sekundarne, moguće sekundarne sankcije SAD-a. Također tu je način e, na koji se stvari obavljaju. Vidjeli smo kako je predsjednikom Obama dosta brzo donosio te odluke, one su potom bile politizirane. Stvari su se promijenile sa novom administracijom. Međutim, to bi trebalo biti jedan od ovih čvrćih zahtjeva koje bi Europa trebala napraviti kako bi se sporazum e, održao. Nadalje, a pripremiti se za eventualno štetu, dakle ublažavanje štete, ja ću vam reći o tome što bi to moglo obuhvatiti. Ali prije toga želim nešto reći o strateškim prioritetima za Europu i za SAD-u, dakle iz moje perspektive. Za Europu je to kako dobiti od Irana dakle, ispunjenje preuzetih obaveza. Dakle, to se tiče pitanja nadzora, vremenskih e, rokova. Dakle, kakav paket bi se mogao ponuditi toj zemlji da ispuni svoj dio obaveza ukoliko dođe do povlačenja SAD-a iz sporazuma? potom, ukoliko predsjednik SAD-a doista odluči povući se iz ovog sporazuma, vidjeti je li moguće da se tu Europa odvoji od SAD-a, dakle na uređen način, da ne bi došlo do nekakvog trgovinskog, regulatornog rata, treba se okrenuti ka političkim, političkom dijalogu po pitanju ovog eventualnog razvoda. Što se tiče Irana, vrlo teško je predvidjeti što bi ta zemlja mogla poduzeti. je odgovaram na pitanje predsjedatelja. Imamo međunarodne promatrače koji su ocijenili da ta zemlja pokazuje strateško strpljenje vezano uz sva ova pitanja. ali i Iran je postrožio dakle svoju retoriku unatrag nekoliko tjedana. Vidjeli smo da se spominje dakle povećanje obogaćivanja urana na 20%. Tenutni nuklearni sporazum dakle ograničava tu vrstu postupka na 3,67%. ne možemo biti sigurni, ali ono koje moje iskustvo sa iranskim dužnosnicima jest da će oni pažljivo odvagnuti ono što, e, što će Europa poduzeti nakon djelovanja SAD. Oni će pažljivo ocijeniti hoće li ostanak e, u nuklearnom sporazumu ispuniti e, mjere vezane za njihovu nacionalnu sigurnost. Oni će tu prvo htjeti da mm, odgovorna strana preuzme krivnju, dakle, za eventualno narušenje e, sporazuma. Ovo se tiče ne samo Europe, već i Kine, azijskih gospodarstava poput Južne Koreje, Indije, one se uključuju sve dakle u iranske gospodarske tokove, tu je i Rusija i moramo vidjeti može li Europa ponuditi nekakav paket poticaja da ovaj sporazum ostane na snazi. Politička dinamika je vrlo napeta. Podrška sporazumu Iranu se smanjuje. Gleda se dakle koja je ekonomska dobrobit e, za građane i kako nastaviti. Dakle, Trebalo bi se nastaviti stabilna situacija i ukoliko se SAD odluči povući sredinom e, svibnja, tu bi Europa trebala preuzeti dakle vodeću ulogu u dijalogu, dakle treba vidjeti na, kako, na kojoj razini, kako to još urediti. Međutim, pitanje je hoće li Evropljani uspjeti osmisliti postupak ili mehanizam koji će spriječiti provođenje sekundarnih sankcija SAD-a, dakle ne samo na američke tvrtke, već i na one evropske, dakle ukoliko američki predsjednik odluči dakle ne donijeti, ne donijeti nezadovoljavajuću odluku u smislu ukidanja sankcija, da treba vidjeti na koji način će se ti procesi nastaviti. Dakle, bilo bi dobro osmisliti mehanizam dakle, koji bi omogućio ublažavanje štete ukoliko se Trump odluči povući. Iz sporazuma te s tim u vezi imam neke preporuke. Skupina E3 bi trebala odmah početi graditi jednu široku koaliciju kako bi se mogla nositi sa povlačenjem SAD-a u ovom odnosu snaga. Dakle, to bi mogle biti druge države članice Europske unije. Imamo tu konzultacije u organizaciji Europske službe za vanjsko djelovanje, ali trebalo bi tu povećati napore. Dakle, uključiti ovdje ne samo Kinu i Rusiju koje su dijelom sporazuma, već i druge tamošnje gospodarstva poput Južne Koreje, Japana ili Indije. Dakle, sve bi to imalo, eventualni, eventualno ukidanje sporazuma bi imalo posljedice i po gospodarstva u regiji. Dugoročno bi se vidio utjecaj eventualnih, dakle, sekundarnih e, sankcija. Tu bi trebalo ojačati, odnosno snažiti svoje redove. Ujedinjena Kraljevina također bi trebala vidjeti koje korake će poduzeti u vijeću sigurnosti UN-a, tamošnji odnosi su povezani dakle sa, sa poštovanjem ovog sporazuma, to obuhvaća i moguću i negativan utjecaj dakle američkih sankcija i to podrazumijeva donošenje možda nekakvih nepopularnih odluka i suradnju sa Rusijom i Kinom, ali tu bi se mogli evo pojačati odnosi u smislu zajedničkog interesa u regiji. Potom povećanje dakle, postojećih napora od strane evropskih e, vlada, ali od strane privatnog e, sektora, vidjeti koji bi mogli primjerice biti, koje bi mogli primjerice biti izuzeća u smislu carinskih barijera, dakle to je također povezano sa pitanjem ovih sekundarnih sankcija SAD-a. To bi trebalo biti povezano sa određenim sektorima koji su važni za Europu, primjerice zrakoplovstvo, eh, sektore energetike i tako dalje. Prošla iskustva u pregovorima ovakve vrste su evo nam pokazala put koji bismo trebali slijediti. pomalo kontroverzno pitanje ovdje u Briselu trebalo bi ukloniti dakle onu zakon, one zakonske propise koji blokiraju dakle nastavak e, dijaloga. Reći je jednostavno da Europa ima e, druge opcije ukoliko se SAD doista želi povući iz ovog međunarodnog sporazuma. Europa doista treba dokazati da može ostvariti ovaj plan za ublažavanje e, štete i mislim da bi tu, da tu već postoje pozitivni primjeri u europskom zakonodavstvu. Ja sam razgovarala sa predstavnicima industrije, tu postoji velika međupovezanost između SAD-a i Evropske unije kada je riječ o ovim propisima. Međutim, i sami razgovori o tome bi mogli pomoći dakle, ovom političkom pritisku kada je riječ o ostvarenju dakle ovih izuzeća koje sam malo čas spomenula. Četvrto pitanje na kojem već rade evropske vlade, to je, to je pitanje financijskih i bankovnih prepreka, dakle vezane uz provođenje nuklearnog sporazuma. Riječ o dvostranom sporazumu. E, Iran treba ispuniti svoju stranu obaveza i provoditi sporazuma, potom su tu aneksi koji se tiču gospodarske suradnje. Iran tu treba poduzeti ozbiljne reforme unutar svog bankarskog sektora. To uključuje dakle smjernice radne skupine za financijsko djelovanje. I tu se mogu, može pružiti ekspertiza, dakle, pomoć, stručna pomoć u rješavanju tih pitanja. Može li ovdje primjerice Europska investicijska banka ponuditi jedan okvir e, za nastavak e, suradnje dakle sa tamošnjim financijskim sektorom i uskočiti dakle umjesto SAD-a? Nadalje, vrata trebaju ostati otvorena SAD ukoliko se dakle oni ponovno odluče uključiti u sporazum, bilo tijekom trenutne administracije ili neke e, buduće stvari jednostavno bolje funkcioniraju ukoliko sve strane surađuju. Evo polako mi ističe vrijeme za riječi. tu je šesta preporuka, to je povećanje dakle slanja poruka ne samo Teheranu već i saveznicima kao što su SAD, Saudijska Arabija, Izrael, reći dakle da pokušaj sačuvanja ovog e, sporazuma ima veze sa, globalnom sigurnošću, sa nuklearnom sigurnošću u toj regiji koja je jako bliska Europi da se želi izbjeći dakle nekakav konflikt, konflikt u tom području i Europa na svaki na svakom slučaju želi smanjiti dakle, eskalaciju napetosti u toj zoni. Hvala lijepa. A sada ćemo početi sa raspravom. Gospodin Lic je prvi govornik koji će govoriti za gospodina Fleckensteina koji je naš izvjestitelj za odnose s Iranom. Hvala lijepa e, gospodine predsjedniče. Hvala vam na ovim vrlo inspirativnim izlaganjima. E, e, gospodin Fleckenstein nije danas mogao doći, ali vas sve pozdravlja. Mm. Kao e, nadzorni izvjestitelj za Iran htio bih nešto reći o ZSAP-u moramo imati e, opcije e, politike e, u slučaju oduzimanja certifikata. Sporazum s, Iranom znači sigurnost na Srednjem istoku i u ostatku svijeta. De certifikacija će naravno narušiti taj sporazum i sigurnost. To bi ojačalo čvrsto linijaše i eh, Iran bi mogao ponovno pojačati eh, nuklearni program i postati eh, neprijateljski prema susjednim zemljama. Stoga se slažem sa visokom predstavnicom kad je podcrtala stratešku važnost pune implementacije sporazuma od svih strana na ministarskom sastanku prošlog tjedna. Do sada je e, e, Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da Iran ispunjava svoje obveze. Mm, e, mm, ali imenovanje Johna Boltona i Michaela Pompeja pojačavaju rizik za narušavanje sporazuma Sada imamo e, drugačije ponašanje u e, Trumpove administracije u nuklearnom sporazumu. Moramo e, se truditi da ispoštujemo naše rokove i da pokažemo angažiranost za ZSAP. Moramo zajednički raditi i sa drugim stranama sporazuma u provedbi sporazuma, ali moramo uh, se potruditi da se Iran uh, u potpunosti drži ZSAP-a. Mi smo uh, u potpunosti pretani sporazumu. Zbog toga trebamo evropsku akciju, moramo biti ujedinjeni i moramo zauzeti odlučni stav u pregovorima s SAD-om kako ne bismo bili suučesnici u narušavanju sporazuma. Važno je da pokažemo da smo spremni za alternativne opcije i očuvamo e, nuklearni sporazum i da ćemo e, raditi sa e, partnerima u koaliciji koji misle kao i mi. E, čvrsta evropska pozicija u obrani sporazuma može smanjiti rizik sukoba u ovoj regiji, od čega bi e, Europa znatno trpjela. Moramo pokazati da je Europa vjerodostojan partner, da želi e, poštivati međunarodno pravo u ovim teškim vremenima. Naravno, Želimo e, govoriti i o drugim problemima s Iranom koji su izvan e, ZSAP-a. E, balistički program Irana, sve napetija situacija uključujući Siriju i Jemen. Ta napetost raste. Međutim, o tome moramo govoriti posebno, zasebno na, najgori scenarij će biti ako se Amerika povuče iz sporazuma. Moramo razmišljati o političkim, ekonomskim i drugim posljedicama toga povlačenja. Moramo govoriti o opcijama kako Europa može e, dati e, e, pomoći, pomoći u toj situaciji diplomatskim putem i e, spriječiti sekundarne sankcije. Javna saslušanja poput ovog će pomoći Europskoj uniji da smanji štetu koju e, bismo mogli pretrpjeti. Ja bih e, dodao e, sljedeće. Zanimalo bi me da li vidite unutar Europske unije, mi i druga strateška pitanja. Europski E, zemlje koje e, sada mijenjaju svoje stavove. E, neke manje zemlje. I također me zanima pitanje, spomenuli ste regionalne razgovore. Nuklearno pitanje je, je pri tome također važno u Perzijskom zaljevu. Spomenuli ste i druge igrače, Saudijsku Arabiju E, da li se i time moramo baviti kao e, drugu liniju programa koju bismo trebali izgraditi u ovoj situaciji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Tenak ima riječ. Mm, morao sam izaći, ne znam da li ćete moći e, odgovoriti na moja pitanja. E, e, imenovanje Johna Boltona kao nacionalnog savjetnika za sigurnost, e, on je jastreb, čvrsto linijaš. Mislim da tu postoji stvaran rizik da će se SAD povući iz SAP-a. Jedan od govornika je spomenuo Saudijsku Arabiju koja je također potpisala sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja. E, kako e, će e, oni mogli bez ZSAP-a izgraditi svoj nuklearni program. On, on potpisnik ne može samo tako povući se iz ZSAP-a bez e, e, pravnih posljedica. Sada smo godinu dana udaljeni od Brexita. Mi smo jedan važan e, partner u ovim pregovorima o nuklearnom razoružanju. Ujedinjena kraljevna je E, očajnički e, nastoji da sklopi trgovinski sporazum sa SAD-om, e, ali će onda naići na protekcionističke snage u Washingtonu bez obzira na obećanja o posebnom odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom od strane Trumpa. Pitam se kako će, to, kako će e, Britanija moći izvan Europske unije moći pregovarati sa e, SAD-om u, svjetlu e, američkog stava prema ZSAP-u. Kako će oni moći predbroditi prebroditi te probleme? Gospođa Muldi ima riječ. Hvala. Hvala na vrlo zanimljivim e, izlaganjima i na svim informacijama koje ste nam dali. U prvom redu slažem se s komentarima koje smo upravo čuli u vezi sa ZSAP-om i o sadašnjoj situaciji u, u našim naporima da održimo taj sporazum na životu. E, kao da, e, e, i, da ispoštujemo naše međunarodne obveze. To je od temeljne važnosti. Jedna od stvari koju ste spomenuli u izlaganjima i bilo bi dobro da o tome još malo razgovaramo. Akcije protiv Irana, protiv ZSAP-a E, imamo zabrinutosti zbog Irana, e, unutarnja situacija, e, imamo jednog britanskog državljana koja je upravo u zatvoru sada. To odražava situaciju tamo. Mislim da se sada razgovara o dodatnim sankcijama bi, ako se to do, kako će se to odraziti na stav Amerike kako će Amerika reagirati na unutarnju situaciju u Iranu situacija koja nije povezana sa nuklearnim sporazumom trenutna situacija i e, e, ti e, svi ratovi preko zastupnika koji se tamo vode, hibridni ratovi. Ponavljam pitanje koje je već postavljeno. Jesu li ve počeli regionalni razgovori? Nije mi bilo potpuno jasno da li iz vašeg izlazanja ZSAP i Saudijska Arabija. Što, koji problem tu imamo? Uh, Evo, to su moja dva pitanja. Imamo mnogo drugih tema o kojima bismo trebali razgovarati. E, situacija je mnogo opasnija nego kada smo počeli e, razgovore oko ZSAP-a, e, pa moramo biti vrlo, vrlo oprezni u našim postupcima. Sljedeći govornik. Hvala vam na odličnim prezentacijama. Jedno pitanje za gospodina Gornerza Adebara. E, krajem, e, na kraju ovog sporazuma Iran će biti e, drugačija zemlja, to ste rekli. Ne znam da li sam vas dobro shvatio, molio bih za detaljniju analizu toga. Moje drugo pitanje je za gospođu Eli Geranmaje. Neke će zemlje e, pretrpjeti negativne posljedice e, zbog sadašnje situacije. Nisam to potpuno shvatio. E, što se tiče taktike gospodina Trumpa, taktiku koju je koristio u pregovorima sa kongresom. Evropska unija to mora uzeti u obzir. To ste rekli. Što time mislite? Hvala lijepa, gospodin Bunjas. I ja bih se htio srdačno zahvaliti na odličnoj prezentaciji. Imam dva pitanja. E, o jednoj smo temi već ovdje razgovarali. Kako će Europa reagira ako dođe do najgore slučaja, a to je da se Amerika povuče i sporazuma. E, i onda će e, nametnuti sekundarne sankcije protiv europskih kompanija. E, a to mi nećemo moći spriječiti, te sekundarne sankcije. Na financijskom sektoru već vidimo štete koje trpimo. Da li zaista vjerujete da je Europa dovoljno jaka da se ovdje suprotstavi sekundarnim sankcijama SAD-a? A drugo pitanje, e, kako ocjenjujete situaciju e, sa Sjevernom Korejom? E, već dugo vremena imamo dobru suradnju između Irana i Sjeverne Koreje. Ako ovdje onda tražimo da se neke stvari sporazuma izvrše, E, i ako Trump e, zatraži da Iran smanji svoj raketni program, da li onda e, Iran još uvijek ima mogućnost djelovanja u, u Sjevernoj Koreji? Ili će se i to promijeniti? Hvala. Hvala lijepa kad ste na kraju popisa govornika onda su je većina pitanja već postavljena e, e, saslušao sam gospodina Buhnera, on je postavio e, pitanje Sjeverne Korije, Koreje. Bio sam zadovoljan što imam pitanje koje još niko nije postavio. Ali imamo još nešto što nije spomenuto u vezi sa sjevernom korejskim pitanjem. Mm, ja ću to malo drugačije formulirati od gospodina Buhnera. E, što mislite, kako će teći pregovori ako ih bude između Amerike i Sjeverne Koreje? Kako će na te pregovore utjecati? Ne znamo naravno što će e, Trump napraviti 12. svibnja, ali ali ako se povlači iz ZSAP-a, eh, kakvu će poruku to poslati Sjevernoj Koreji? Ako Trump želi eh, s njima pregovarati. Eh, hoće li on htjeti sklopiti sličan sporazum, jer su ti problemi slični? Mm. Mm, mislim da su sva ostala pitanja već postavljena. Even the question on how different will be that Mr. how much different... Da li, ćemo, e, da li će se Iran promijeniti na kraju sporazuma? Da li će biti drugačiji nego e, prije sklapanja sporazuma? Hvala lijepa. Dajem sada riječ e, govornicima. Vi izaberite red kojim ćete govoriti. Hvala lijepa. Hvala predsjedatelju i hvala e, na ovim pitanjima koja su zaista e, ulaze dublje u stvar. odgovorit ću pitanja koja su postavljena meni, ali ću ostaviti i neke stvari za moju kolegicu. Eh, Arne Litz je eh, govorio o različitim eh, interesima država članica. Države članice imaju različite gledanja u vezi s Iranom. Imamo E, neki kažu da bi išli dalje u mjerama protiv Irana e, ako on pojača svoj nuklearni e, program. Vrlo je teško doći do jedinstvenog stanovišta o sankcijama. To je dio različitosti europskog pristupa ali nemamo baš toliko vremena da e, elaboriramo o tim stvarima. Jedan element koji je važan ovdje da Europa mora imati e, jedinstven položaj i jedinstveno stanovište. Regionalni razgovori su spomenuti. Ne, oni se još ne vode E, imamo jedan prijedlog e, za te e, pregovore. To je Iran rekao da je on spreman za regionalne pregovore. Saudijska Arabija se do sada nečkala da u takove pregovore uđe. Pitanje da li će pojedine države članice moći potaći Rijad da uđe u pregovore ali to je u duhu e, angažmana Europske unije. To je jedno od načela Europske unije da e, nađe multilateralna rješenja e, sukoba, ali bi bilo dobro da se prihvati prijedlog Irana i da se počne pregovore postavljeno je pitanje do koje će mjere se Iran promijeniti do 2031. To je vremenski rok trajanja sporazuma. možemo se samo nadati da će e, on biti drugačiji, ali e, neću govoriti o nadama sa pravna tehnička situacija za Iran će biti e, drugačija ako se e, sporazum primjenjuje na način kako je smišljen. Ako Iran e, ratificira dodatni protokol koji je do sada samo dobrovoljan, E, e, ratifikacija dodatnog protokola je povezana sa e, postupkom SAD-a da ukine sankcije za Iran, što za sada nije sigurno. Iran neće biti u statusu quo ante 2031. E, pitanje je postavljeno također e, gospodin Tenok više nije ovdje e, da Saudijska Arabija je partner u sporazumu o neširenju nuklearnog naoružanja, ali se ona otvoreno zaprijetila da će početi razvijati nuklearno oružje ako to Iran učini. E, i neki drugi članovi sporazuma također e, razmišljaju o razvoju nuklearnog oružja. Saudijska Arabija bi se morala povući iz sporazuma kao što je to učinila i Sjeverna Koreja i onda bi bila iz, e, podložna sankcijama kao i Sjeverna Koreja koja je pod sumnjom da razvija nuklearno oružje. To, to nije vjerojatno, ali nema mehanizma za Saudijsku e, Arabiju da razvije nuklearno e, oružje dok je u sporazumu. Kako bi Europa reagirala kako bi se suprotstavila sekundarnim sankcijama SAD-a. Nećemo ovdje nagađiti e, o tome što je Europa spremna učiniti. E, mi e, savjetujemo kako bi ona trebala reagirati. Eli je također nešto o tome rekla. Kako bi Europa mogla suprotstaviti tim sankcijama. Međutim, pitanje e, je samo djelomično povezano sa učinkovitošću djelovanja. E, e, vidjet ćemo da li će SAD zaista nametnuti te sankcije. Za sada oni samo zveckaju oružjem, zauzimaju čvrsti stat i tako dalje čvrst e, e, Europa nema čvrst stav kad se radi o, sekundarnim e, sankcijama. To je žalosno. Radi se o, o tome kako se Europa bavi širim pitanjima, regionalnim pitanjima, ne radi se e, samo o sekundarnim sankcijama. E, ideja paketa e, se nameće kad o tome govorimo. Hvala. Ja ću se nadovezati na neke od točaka kojih se moja kolega nije tako ili proširiti druge. Povezala bih međusobno pitanje europskog stajališta, osobito vezano nuklearni za nenuklearne aktivnosti i pregovaračke taktike Donalda Trumpa, jer mislim da rasprave koje trenutno čujemo vezano uz moguće nove sankcije Iranu nisu vezane uz domaće nacionalno, već više regionalno pitanja, pitanja projektila. Znači, mislim da postoji sporazum Vezano uz prijeporna pitanja oko Irana, postoje razlike oko toga kako se najučinkovitije pozabaviti njima. Sankcije nisu nužno uvijek rješenje za dobiti rezultat koji želite, osobito što se tiče pitanja koja Iran smatra da su kritički strateški prioriteti poput program za tijela. Dakle, mora postojati profinjeniji pristup oko toga kako se pozabaviti sa tim problematičnim točkama oko Irana, za koje primjerice mislimo da sankcije doista istinski mogu riješiti, a tu vjerujem da ne postoji slaganje. Ekonomska prevaga koju mi imamo nad Iranom je prilično ograničena Dakle, razina ekonomske integracije nije ispunila očekivanja niti Irak, Irana, niti Europe, tako da naša mogućnost nametanja sankcija Iranu je također sada mnogo niža nego što je možda bilo 2011. kad smo raspravljali energetske sankcije, što bi bilo mnogo skuplje Iranu. To pokazuje važnost određivanja slijeda aktivnosti koje sam već spomenula. Dakle, maksimizacija političke prevage koja je prilično ograničena naspram Trumpove vlade, gdje se jasno pokazuje da protivnici sporazuma u Washingtonu, koji su bliski savjetnici njihove vlade, govore da će europljani popustiti pod pritiskom ukoliko mi nastavimo inzistirati na svom stajalištu, čak i možda proširiti pregovore e, nakon svibnja, kako bi taj sporazum ostao na svojevrsnom limbu i kako bismo dobili neke oštrije korake evropljana, ne samo što se nuklearnog sporazuma tiče, i već, nego već i po regionalnim pitanjima. I tako bi Iranu se onemogućilo pridržavanje sporazuma. Dakle, mislim da je njihov proračun takav da se Iran nagna da odustane od sporazuma, da se maksimizira ta nepredvidljivost i nesigurnost oko cijelog sporazuma. Prije nego što kolektivno bilo kakve aktivnosti poduzmemo koje bi mogle pokazati Iranu da Europa odustaje od svojih obveza unutar sporazuma, trebamo dobiti čvrsta jamstva SAD-a da će se oni držati sporazuma. Tako da mi možemo Iranu pokazati da smo posvećeni tome, ali da se želimo baviti s njima i po pitanjem, s pitanjem nenuklearnih tema i to na druge načine kroz druge mehanizme. Dakle, radi se o razumijevanju toga kako bijela kuća trenutno funkcionira. Mislim da nitko ne može sa sigurnošću o tome nešto reći, jer toliko je visoka razina nepredvidljivosti, sve moje posjede SAD-u tijekom proteklih godinu dana, ljudi su jednostavno zapanjeni svom tom retorikom i nepredvidljivošću i što se tiče vanjskih i što se tiče unutarnjih pitanja. Prije nego što, dakle, otvorimo svoje karte, moramo pažljivo razmotriti o tim potezima. Imali smo pitanje vezano za azijska gospodarstva. Mm, očito je prilično da Južna Koreja, Indija, Japan pregovaraju s Iranom oko velikih ulaganja imaju stvaran interes u deeskalaciji regionalnih napetosti. Zainteresirani su i vrlo blisko prate, moram reći, što Europa radi. Tako da mislim da bi pozdravili koordinaciju sa Europom kao sastavni dio međunarodne reakcije na bilo kakve američke aktivnosti koje odustaju od nuklearnog sporazuma. Što se Velike Britanije tiče, na svu sreću trenutno, barem po meni, Europska Velika Britanija je sastavljen dio Europske unije 28 članica, tako da sudjeluje u raspravi i ima iznimno snažan utjecaj u pregovorima sa SAD-om trenutno, kao jedan od najbližih saveznika SAD-u. Tako da ovo pitanje stajališta Velike Britanije o sekundarnim sankcijama SAD-a, mislim da tu nije konačna odluka donesena, ali ide se prema tome da se pokaže da je to područje gdje bismo trebali blisko surađivati sa europskim blokom, dakle ta vanjska politika, ali što se tehnikalija tiče, kako to sve funkcionira, to tek trebamo vidjeti. Još nije odlučeno. Što se tiče pitanja regionalnih pregovora, Pretpostavljam da ste mislili konkretno na pitanje Saudijske Arabije, ali možda bih mogla malo šire ići i reći da postoji određena razina regionalnih rasprava s Iranom. Najnedavnije na marginama sigurnosne konferencije u Minhenu gdje su vlade Italije, Francuske, Njemačke i Velike Britanije zajedno sa drugima razgovarale s Iranom o pitanjima regionalne sigurnosti, osobito što se tiče Jemena. Dakle, te rasprave su u toku i mislim da bi Europa ovdje trebala pokušati ublažiti eskalaciju događaja u regiji i ostaviti otvorene mogućnosti za smanjenje eskalacije u trenutku kada se stvari doista sve više i više žare. Dakle, činjenica da je Europa razgovara i sa Washingtonom i Teheranom i Izraelom i Sadijskom Arabijom, doista nam daje ovdje dodanu vrijednost utoliko što možemo ponuditi jedan mehanizam koji omogućava deeskalaciju. I posljednje pitanje Sjeverne Koreje. Mišljenja su podijeljena na tu temu. Ja bih rekla da zajednica koja se bavi nuklearnom sigurnošću smatra da ukoliko se Trump povuče iz sporazuma, da će to doista samo doliti ulje na vatru u pregovorima s Korejom. Kako SAD može vjerodostojno reći da ova i buduća vlada će se držati nekog nuklearnog sporazuma sa Sjevernom Korejom ako su upravo potkopale jedan od možda najsnažnijih, najvažnijih nuklearnih e, sporazuma koji trenutno postoje? Dakle, pitanje Sjeverne Koreje i pitanje globalne sigurnosti trebalo bi biti značaja i za Europu. Dakle, postoje tu mogućnost povrata dakle, i zabrinutost oko toga da li vlada u Washingtonu ima spremnost, voljnost pa i tehnički kapacitet da riješi neke vrlo tehničke rasprave u Sjevernoj Koreji u trenutku kada radi na razbijanju nuklearnog sporazuma sa Iranom. I to smatram da je doista razlog za brigu svima. Hvala vam. Molit ću sljedećeg govornika da budu što je kraći moguće. Izvolite. Izaslanstva Afeta i Droa odbora nedavno su posjetila Iran. dobili smo informacije da dobar dio razloga iz kojeg mnogi ranci prosvjeduju protiv režima tijekom kraja prošle godine, početkom ove godine, zapravo pokazuju nezadovoljstvo zbog ekonomskog upravljanja i povezuju to sa vojnim avanturama u Siriji. Tada smo također čuli da postoje ozbiljne posljedice na režim zbog toga što su Izraelci bombardirali iranska važna postrojenja u Siriji i uništili ih. U kojoj mjeri to ima implikacije u Iranu i na razvoj događaja i kako mislite da će Iranci se nositi s tim sukobom? Oni su tvrdili da su žrtve ovog kemijskog oružja, a sada kemijska oružja oružje se koristi od strana Sadovih snaga koje oni podržavaju u Siriji. Dakle, kako vidite da će se to riješiti, čak i interno govoreći? Hvala lijepo. Spomenuli ste konferenciju u Minhenu i rekli da je sada više od mm, predsjednika samo, sjećam se citata koji kaže da ako samo pogledate tweetove predsjednika da ćete vidjeti što to je rekao McMaster, njega nema i stvari se mijenjaju u SAD-u. No što se tiče konferencije u Minhenu, Netanjahu je spomenuo pretnju Izraela, tako da hvala doista Ani na pitanju koje pokazuje složenost uloge Irana u regiji. Na Sjeverna Koreja bi trebao biti naj, naš najsnažniji argument, jer postoji ondje dosta promjena, ako pogledamo posjetu Kimin, Kini, događaje tijekom olimpijskih igara. Ispada da je ovo najsnažniji argument koji imamo. Zanima me da li predviđate da će se na, u ponedjeljak na vijeću za vanjske poslove raspravljati o ovoj temi. Nisam siguran, znam da su predstavnici vanjske službe ovdje, pa možda čujemo još kakvu izjavu Federike Mogherini time će se pokazati da Europa ovo pitanje 12. E, svibnja ozbiljno doživljava i da predviđamo da ćemo biti spremni djelovati. Spomenuli ste bankarski sektor koji je važan, ali imali smo izaslanstvo Irana u Europskom parlamentu gdje se naglasilo pitanje kao i u Minhenu, pitanje okoliša i promjena u toj regiji. Može li to biti još nešto od koristi u pregovorima? Čak se spomenuli pitanje pješčanih oluja u Minhenu. Dakle, tu imamo i teme poput pjeska, vode. I hoće li se, dakle, te teme također otvoriti. I Biću kratka obećajem. Zanimljivo je bilo ono o drugim dionicima iz Azije koje žele bliže surađivati sa Europskom unijom, izgrađivati odnose. Pa me zanimalo, znate li možda da li se to događa, postoje li kakva tu inicijativa i čini se da tu se što događa. Hvala lijepo. Za kraj riječ bih dao našim gostima po pet minuta. Pokušat ću biti kratka što se tiče iranskog javnog mnjenja. Zadnji poput Irana, kad kada je teško utvrditi kakvo to mišljenje je diljem zemlje, no jedna od najvećih prednosti u Iranu jest koliko je stanovništvo povezano uz socijalne medije, primjerice platforma poput Telegrama gdje polovina stanovništva, koja koristi polovina stanovništva, i rekao, rekla bih da je naše razumijevanje toga ograničeno, ali svakako sve više vijesti dobivamo o prosvjedima u Iranu i snažnom socioekonomskom uzroku, što je nužno vezano uz političko nezadovoljstvo. Po meni ovdje se razvija jedna razina javne rasprave koja je poprilično nova za protekla tri desetljeća od komentatora, novinara, profesora. Mnogo se dakle raspravlja o područjima koje su prije bila svojevrsni tabuji. Dio toga ima veze s činjenicom da većina ljudi koji su bili na ulicama su oni za koje se tradicionalno smatralo da su osnovni biračko tijelo Islamske republike i to je zapravo predstavilo novi izazov s kojim se treba uhvatiti u koštac. U suštini toga otvara se podosta rasprava o hitno nužnim ekonomskim reformama u Iranu do kojih doista brzo mora doći. Kao što sam već prije rekla, to je najveće opterećenje na iranskom vodstvu koje mora neke teške odluke donijeti o budućnosti i tome kako raspodijeliti ekonomsku i političku moć unutar zemlje. Očito tu postoji veza sa regionalnom regionalnim aktivnostima Irana, primjerice u Siriji, Libanonu i drugdje, to je također sastavni dio prosvjednih slogana u Iranu već duže vrijeme. No smatram da je najveći izazov upravo taj ekonomski. I sve je veće nezadovoljstvo činjenicom da su očekivanja bila vrlo visoka po pitanju toga što nuklearni sporazum može dati, a on doista nije mnogo dao. Tako da vodstvo, vlada mora na to reagirati. Što se tiče regionalnih pregovora, diplomacije o klimatskim temama, ja sam dosta za to, no putujući regijom, čak i prije svega dva tjedna, mogu reći da dok ran možda prema vani tvrdi da je za to otvoren, druge stranke u regiji nisu. Dakle, na Iranu je da poduzme neke aktivnosti koje će stvoriti određenu razinu povjerenja prije nego što će regionalni partneri poželjeti surađivati s njima. Ono što mi najviše možemo iz Europe napraviti je potaknuti sve strane da poduzmu mjere za izgradnju povjerenja, no trenutno ne vidim želju za time. Iskreno mi se samo čini da postoji želja za eskalacijom situacije, što je doista razlog za brigu. I konačno što se izgradnje koalicije tiče, ne znam da li kolege iz službe za vanjsko djelovanje su ovdje, no koliko znam tu se nije mnogo dogodilo ali to je također nešto što snažno zagovaram. Znam da postoje redoviti sastanci kolega iz Japana i Sjeverne Koreje, no ne mislim da postoje neko kolektivno razmišljanje oko toga mogu li se oni baviti mehanizmima i procesima za slučaj nužde. Alan? Hvala, tri kratke stvari. Sjeverna Koreja za početak zatim nešto interno o Iranu i Europa. Sjeverna Koreja, vjerojatno svi ovdje prisutni, kao što je Ali rekla, i sigurno sam zajednica se slažu, da razbijenje teheranskih sporazuma svega par dana prije sastanka Kim Jong s Kim nije bila dobra ideja, no ovi oštri u SAD-u misle drugačije, kako bi se pokazala snaga u pregovorima sa Sjevernom Korejom, smatraju da bi predsjednik Trump trebao uništiti taj sporazum jer je on slab i kažu da Iran ne poštuje, da ne ispunjava svoje obveze. Tako da je još čvrstoća, još trina naspram i Irana i ZSAP-a preduvjet za stupanje pregovora sa Sjevernom Korejom. Ne kažemo se slažem s time, no to je nešto s čime moramo živjeti i to je prevladavajuće mišljenje među onim tvrdolinijašima u Washingtonu. El je rekla koliko je živopisna rasprava po pitanju Irana na Europljanima je da se angažiraju oko svih tih pitanja okoliša, socijalnih, ekonomskih, naravno Očekivanja jesu bila preostavljena previsoko, no to je bilo namjerno kako bi se došlo do sporazuma iz pojedinih frakcija Irana, uključujući sa vrhovnim vođom, kako bi se pristupilo za sap a sada svi moraju prihvatiti živjeti s tim osrednjim slabim rezultatom. To e, tu spomenula i Europska investicijska banka i poticanje financiranja streamova koji neće biti denominirani u dolarima i to su sve način na koji Europa može pokušati biti aktivna ekonomski govoreći. No vrijedi pratiti što se događa u Iranu trenutno jer u krajnjoj liniji radi se o društvu koje žeđa za većom otvorenošću, za pravednijim nacionalnim sistemom. I posljedno što se pristupa Europske unije tiče, da, bilo bi sjajno da vijeće za vanjske poslove u ponedeljak se pozabavi ovim pitanjem. Nekada se ipak samo radi o tome da se pruži signal e, rezolucija koja pokazuje da se Europa priprema za najgori scenarij i neke mjere za slučaj nužde da priprema i to je već sastavni dio pregovaračkog postupka koji pokazuje drugim stranama da smo ozbiljni vezano u svoje obveze. I posljednje što se tiče pitanja Brexita, Postoji jedna riječ koju je teško izgovoriti, a još teže provesti, zove se compartmentalization. I to je ono što je Europska unija do sada radila, je 3 plus 3, što su radili sa iranskim nuklearnim sporazumom i radi se o većoj potrebi za time nego ikada do sada. Radi se o mogućnosti bavljenja onim područjima gdje postoji sporazum, ali održavanje isto tako i čvrstog stava u onim područjima gdje nema sporazuma. Europska unija 27 članica, ukoliko do toga dođe, i Velika Britanija trebali bi se udružiti u područjima koja uključuju ZSAP gdje imaju zajedničke čvrste interese. No i što se tiče europskog stališta naspram Irana, trebali bismo biti u mogućnosti razdijeliti ta područja gdje se slažemo i gdje želimo sređivati s Iranom, očito očuvanju ZSAP-a, pitanjima okoliša, regionalne sigurnosti, ali biti čvrsti naspram Irana onda gdje se ne slažemo s njihovom ulogom kao dionika destabilizacije jer to je ono što Iranci očekuju od Europske unije. Možda tako neće reći, no mm, ostati čvrst pri svojim interesima je ono što druge zemlje, osobito ponosne nacije, i itekako razumiju. Hvala našim gostima na informacijama koje su nam dali. Hvala kolegama koji su se javili u raspravi. Ovime dovršavamo saslušanje i sada ću prepustiti predsjedanje kolegi.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 ali ovdje u Afetu to ne funkcionira na taj način, pa ćemo ovako ostati sjediti kako jesmo. Četvrta točka dnevnog reda. Sveobuhvatni pojačani sporazum o partnerstvu između EU-a i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Republike Armenije s druge strane. Izvjestitelj za ovo izvješće je zastupnik Trkeš, pa bih ga zamolio za nekoliko riječi. Thank you, Chair, Chairman, dear colleagues, as Dobro jutro svima. Ja ću vam predstaviti svoja izvješća ali prije toga želim pozdraviti činjenicu da su Europska unija i Armenija uspjele postići takav napredak u bilateralnim odnosima, iako su se na tom putu susretale sa brojnim izazovima, ja bih istaknuo da ove godine Armenija slavi 2800 godina Erevana, najstariji kršćanski bastion u Europi koji se očuva usprkos teškoćama. Armenija se nosi sa komunističkim nasljeđem i sa svim e, posljedicama toga, to su demografski, demografski izazovi, dakle gospodarske teškoće, ali spremni su provesti potrebne reforme da bi postali slobodna evropska zemlja. Potpisivanje sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu u studenom prošle godine nam daje zajednički okvir, daje nam daje, rad, nam daje okvir za zajednički rad. Evropska unija na taj način prioritizira dakle, odnose sa svojim susjedima, zemlje u kojima imamo vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava. U tom kontekstu jačanje odnosa sa Armenijom koja se nalazi u nezavidnom kontekstu, ostaje za nas e, veliki prioritet. Suradnja s Armenijom i njenim susjedima, koja se temelji na povjerenju i transparentnosti, jest ključ za stabilnu i prosperitetnu budućnost cijele te regije. To je u našem geopolitičkom interesu kada se nastavimo uključivati i surađivati s našim susjedima. Ja sam kao izvjestitelj imao taj kontekst na umu. A to je bila potreba da se pozabavimo regionalnim dakle, izazovima na neutralan način i kolege, vjerujem, primjerice kolega Nikola imaju isti pristup kada je riječ o drugim izvješćima, primjerice onom, o Azerbajdžanu. Dozvolite mi sada da kažem nekoliko riječi o samom izvješću, pre svega nekoliko riječi o političkom aspektu, a potom i o ekonomskom Poštovanje ljudskih prava, dakle, vladavina demokracije, to su, dakle, osnove e, kojima sam htio temeljiti svoje izvješće. Svaki danji napredak u našim odnosima ovisi o zaštiti upravo ovih vrijednosti. Armenijski, armenski kolege su pokazali napore u ispunjenju obaveza su u skladu sa utvrđenim prioritetima koji su utvrđeni u veljači ove godine. Zato se u izvješću bavimo ovim pitanjima u zasebnom dakle, dijelu. Domaće reforme se trebaju nastaviti, naročito tranzicija iz predsjedničkog u parlamentarni državni sustav. Civilno društvo treba nastaviti svoju borbu protiv korupcije, biti u tom i partner vladi sa svojom ekspertizom. Što se tiče Nagorno Karabaha, želimo vidjeti dakle, da kraj tog sukoba, želimo mir u tom području. Europski parlament očekuje konkretna, konkretan napredak e, u smjeru rješavanja tog sukoba. Još jednom bih naglasio i potporu Europske unije međunarodnoj zajednici, dakle, odnosno skupini iz Minska na osnovu tri poznata načela. Mi ovdje predlažemo formulacije vezane uz konflikt koje su prihvatljive svim stranama i naglašava se potreba pronalaženja rješenja. I sličan je pristup primjenjen, primjenjen dakle u izvješću koje se tiče Azerbajdžana. Pronalaženje dugoročnog rješenja će biti dakle, proizvod hrabrosti, ali i dugoročne strategije vođa Armenije i Azerbajdžana. Nadalje što se tiče trgovinske i gospodarske suradnje, nadamo se da će SCEPA donijeti nove mm, gospodarske mogućnosti armenskim građanima koji ili žive u Armeniji ili se vraćaju u svoju zemlju. U izvješću također pozdravljamo produbljenje odnosa, dakle koje nadilazi obaveze iz, iz svjetske trgovinske organizacije, primjerice vezano uz intelektualno vlasništvo, to je povezano sa pristupom tržištu, sa transparentnošću i slično. Također se koncentriramo na zaštitu okoliša, na pitanje energetike. Erevan tu još treba postići napredak, treba se stvoriti radna mjesta i smanjiti ovisnost o uvozu energenata, treba se krenuti ka čistoj energiji, obnovljivim izvorima. Mi trebamo nastavljati razvijati svoju suradnju s tim u vezi. Naglašavamo da Europski parlament traži od komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje pisano izvješće o provedbi međunarodnog sporazuma svakih šest mjeseci. Ovo bi nam trebalo pomoći u nadzoru dakle, faze provedbe. Radujem se vašim komentarima, sugestijama i hvala vam unaprijed. Hvala vam, zastupniče Tökeš. The next, uh, the next speaker is uh, the Scholz. Riječ ima zastupnik Scholz, u sjeni, izvolite. Schön. Hvala lijepa predsjedatelju. E, najljepše se zahvaljujem izvjestitelju na suradnju u izradi ovog e, izvješća. Ovaj sporazum otvara e, perspektivu daljnjeg, daljnje suradnje EU-a i Armenije. Mogu naglasiti da se u osnovi slažemo sa izvještajem ali ću e, predati i neke amandmane e, koji e, ističu poziciju ovog sporazuma. Radi se u prvom redu multivektorsku politiku Armenije koja će jačati suradnju sa Europskom unijom to u, što jača i euroazijsku okvirnu politiku. Ja sam nešto rekao i o tome kako e, e, rješavamo konfliktnu situaciju u Nagornom Karabahu. Tu imamo sličnu, slični zahtjev koji smo postavili i Azerbajdžanu to, to smo naglasili u razgovorima sa banjskim, ministrom vanjskih poslova Armenije. Mi kao Evropska unija moramo utjecati na to da se stvori e, trajno povjerenje. E, to je e, pretpostavka za našu suradnju. Obje strane moraju biti spremne za kompromise. to treba se odreći e, svake namjere korištenja sile u tom sukobu i e, to mora prethoditi zaključenju sporazuma. Armenija mora pokazati tu volju. Obje strane se moraju suspregnuti od korištenja sile i još jednom nešto o ekonomskom aspektu sporazuma. Mi smatramo da je potrebno da Armenija e, ima e, izjednačen e, ekonomski razvoj i da to nekako uravnoteži sa svojim interesima na ruskom tržištu. To je i Armenija zatražila od nas da poštujemo te e, njihove interese u Rusiji. Kad e, razgovaramo u Ujedinjenim narodima, e, onda mislim da moramo također jasno reći e, da je Armenija mora ratificirati konvenciju Međunarodnog kaznenog suda e, i, da se drži e, kompromisa koji je sklopljen u Kampali 2010. godine. E, onda možemo pristupiti pojačanoj bilateralnoj suradnji sa e, tom zemljom. Zahvaljujem još jednom svim izvjestiteljima. Hvala lijepa gospodine Šolc. Gospodin Štetina ima sljedeći riječ. Thank you Hvala vam. Hvala zastupniku Tekešu na njegovom izvješću. Dakle, moramo pojačati ovu rezoluciju, istaknuti potporu su predsjedateljima skupine iz Minska, dakle u rješavanju sukoba na Gornom Karabahu. are 2009 basic principles, which include non-use of force. To uključuje, dakle, nekorištenje sile, pravo na samoodređenje, teritorijalni integritet. To se nalazi u našoj rezoluciji o istočnom partnerstvu koju smo usvojili 15. Eh, studenog 2017. Hvala lijepo. Štetina. And next on the list is Mrs. Claire Moody, please. Zastupnice Moody, izvolite. Hvala lijepo, nadovezala bih se na ove komentare koji su već istaknuti. Dakle, pozdravljam sporazum jačanje veza, dakle sve ono što se postiže ovim sporazumom. Potom dijelovi vezani uz nove gospodarske mogućnosti koje proizlaze iz provedbe ovog sporazuma. Trebamo te prilike iskoristiti, dakle da ne ostanu mrtvo slovo na papiru, trebaju se pretočiti u dijela, dakle to je naročito povezano primjerite sa malim tvrtkama, sa živim gospodarstvom koje je međusobno povezano. Osim toga, važno je da se u sporazum uključi jačanje demokracije i ovog elementa zaštite ljudskih prava. Slažem se sa potrebom da se tu zadani ciljevi moraju ispunjavati. Tu su također i prava su također prava pojedinaca, dakle zaštita na radnom mjestu, sigurnost na radnom mjestu. Kada pogledamo ovu evoluciju sporazuma, onda želimo njome obuhvatiti sve dijelove društva, dakle sve one koje od ovog sporazuma mogu imati koristi. I konačno pitanje koje se tiče komunikacija. Smo vidjeli u nekim drugim sporazumima. Dakle, to ne bi trebao biti nekakav sporazum na visokoj razini između Europske eh, unije i vlade Armenije, već to treba biti nešto eh, komunicira izravno sa tamošnjim građanima. Mislim da je to jako važno. Dakle, važno je znati što taj sporazum nudi, koje su, dakle, dobrobiti koji iz njega proizlaze. Dakle, komunikacija treba biti, treba popratiti sve ovo što dolazi sa sporazumom. Hvala. Žele se još javiti za riječ? Da, ovo se tiče, sve ovo što sam rekla se tiče i jednakosti spolova. Želim da se to ogleda u nacionalnom zakonodavstvu. Um, u pripremnom radu za ovo izvješće možda se osjećate da smo ugostili gospodina Nalbandijana, ministra vanjskih poslova Republike Armenije. To je bilo dakle u veljači, održali smo razmjenu mišljenja Velik dio tog sastanka se upravo ticao regionalnih e, dakle, odnosa, a ne isključivo ovog sporazuma o partnerstvu. Htio bih istaknuti da radimo na ovom izvješću, radimo dakle istovremeno na izvješću Nikolaj koji se tiče Azerbajdžana. Dakle, imam ukupno tri teksta o kojima će se glasati na isti dan. Rok za amandmane je sutra, dakle do 11 sati ujutro. Sada dolazimo do preporuka vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ovo je dosta neugodan dio, zato što ću evo ja e, sam predstaviti vlastito izvješće sa ove pozicije, dakle pozicije e, predsjedatelja, e, mogao bih se eventualno prebaciti na ovo mjesto pokraj sebe, ali to ne bi napravilo veliku razliku. Dakle, svake godine imamo priliku predstaviti izvješće Europske unije, dakle o našim odnosima sa UN-om, o naj, o ključnim pitanjima kojima se UN bavi, ali prije nego što pređem na detalje, želim se pozabaviti jednim primjerom koji govori o složenosti izazova s kojima se nosimo. Prije dva dana u Vijeću sigurnosti održana rasprava o nečemu što to bi se moglo nazvati napad kemijskim oružjem u Siriji, te kako odgovoriti na taj zločin. I kao brojnim slučajevima prije toga jedan veto jedne supersile je blokirao, dakle postupak, odnosno blokirao sve prijedloge. Kada je u pitanju sraz SAD-a i Rusije ne dolazi do pomaka, ljudi nastavljaju patiti to je jedna od e, posljedica ovog prava na veto, mehanizma koji bi trebalo reformirati što je prije moguće. Mi podržavamo agendu reformi glavnog tajnika UN-a, dakle želi se povećati efikasnost dakle, postizanja željenog mira i sigurnosti. Također pozdravljamo njegove napore uvođenju promjenama, promjena kako bi se utjecalo na agende dakle, za održivi razvoj razdoblju do 2030. Moramo udvostručiti napore kada je riječ o izmjeni sastava Vijeća sigurnosti da se u njemu bolje odražava struktura današnjeg svijeta, možda da se to predvidi stalno mjesto za Europsku uniju. Ove godine nećemo prozivati sve zemlje na čim se teritorijima događaju e, sukobi, ali mi smo se kao članovi AFETA njima, njima bavili unatak 12 mjeseci. I nažalost, e, to su iste one zemlje koje smo naveli u popisu, dakle, pred 72. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Što se tiče naoružanja, to je povezano i ratova, to je povezano i sa drugim zločinima pobimljice kao što je korištenje e, silovanja kao oružja i to da predstavlja kazano djelo, odnosno ratni zločin. Dakle, moramo zaštititi žene i djevojke u područjima sukoba. Potom tu pitanje e, oružja za masovno uništenje i neširenja istog. Pozdravljamo sve aktivnosti UN-a koje idu u tom pravcu. Dakle, koliko želimo ohrabriti sve zemlje UN-a da ratificiraju sporazum o neširenju tog oružja. Što se tiče ljudskih prava, izražavamo zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalazi dakle, civilno društvo diljem svijeta smanjuje se područje njihovog djelovanja. Kada govorimo o ljudskim pravima, tu su i paketi koji se tiču migracija i izbjeglica. Potičemo međunarodnu zajednicu da treba izdvojiti financijsku pomoć za agenciju UN za izbjeglice kako bi ona mogla zaštititi izbjeglice diljem svijeta. Konačno, još jednom e, se zalažemo za ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma i pozivamo na njegovu provedbu na globalnoj razini ću rado saslušati vaše preporuke na našim idućim sastancima. Rok za amandmane je 25. travnja. Imamo niz govornika na ovu temu. Zastupnik Tukeš. Ko će govoriti u ime zastupnika Kovačeva? Kovačeva, e, gospodin Kovačev me je zamolio da ga zamijenim i pročitam njegovo izlaganje o ovoj temi. Kao izvjestitelj e, prethodnih dvaju izvještaja o, u narodima želim čestitati gospodinu Freundu e, na ovom tekstu koji je vrlo točan i e, bazira se na kompromisu ovaj nacrt e, nije specifičan za pojedine zemlje. E, drago bi nam bilo e, kakav će biti, da nam kaže kakav će biti konačni tekst. Što će se uključiti u amandmane? Čestitamo gospodinu Frondu što je naglasio potrebu sveobuhvatne reforme sustava UN-a, uključujući i reformu e, vijeća sigurnosti. E, to je stavio u prvi odjeljak e, izvještaja. Ta reforma mora biti zasnovana na konsenzusu kako bi se revitalizirala uloga opće skupštine i poboljšala koordinacija i koherentnost akcije svih institucija UN-a. Kao i prethodnim izvješćima, e, pučani bi željeli ponoviti e, i to jasno i čvrsto da e, sva ljudska prava koja su u, spomenuta u konvenciji UN-a su univerzala, međuzavisna i međupovezana. I da poštivanje tih prava mora biti uvijek provođeno. Stoga vje, mislimo da to nedostaje u e, sekciji o ljudskim prava. E, tu nedostaje sloboda vjeroispovijesti. Mi ćemo dalje zagovarati e, slobodu vjere i vjerovanja. Također smatramo da odjeljak o borbi protiv terorizma Eh, je ispušten iz ovog teksta kao i spominjanje eh, eh, naše odgovornosti da štitimo što je od ključne važnosti za pučane je važno da stalno osuđujemo terorizam i da dajemo putnu potporu za akcije koje se bore e, protiv terorističkih organizacija, naročito e, takozvanog Isisa Deša. E, što se tiče točke o otvaranju rasprave u, u definiranja e, termina klimatske izbjeglice, klimatski migranti, pučani bi e, se ne bi u to upustili jer bi to bio problematičan e, problematična tema za nas. E, spominja se i Afrička unija, ali se ne spominju druge regionalne ili subregionalne organizacije. I u zaključku, kao što sam rekao, Ovaj nacrt je vrlo dobra osnova za kompromis i e, i za dobar konačni tekst koji ćemo izglasavati na plenarki kasnije ove godine. Hvala. Hvala, hvala gospodin Takeš. E, odgovorit ću na pitanja na kraju ove rasprave. Gospodin Šolc je izvjestitelj u Sjeni. Gospodin Šolc ima riječ. Uh, Hvala, evo, zahvaljujem na nacrtu ovog izvješća. Mislim da je to vrlo izazovna zadaća. U potpunosti se s vama slažem da zamah koji sada imamo uh, u uh, zacrtavanju stajališta Europskog parlamenta za 31. zasjedanje opće skupštine da tu e, moramo uzeti u obzir e, međunarodnu situaciju u kojoj se nalazimo, a koju nažalost e, karakteriza sve veća opasnost rata, ne samo regionalnog rata, već i globalnog rata. Stoga predlažemo da povežemo ove izazove sa najvećom zadaćom Ujedinjenih naroda E, zadaćom koju si je UN sam postavio. Da da se e, dostigne e, agenda u sljedećih 12 godina održivog razvoja Mislim da nam to daje šansu da konkretno opišemo smjer u, koje, e, u kojem će UN, e, e, Evropska unija doprinijeti tim ciljevima. Mir i stabilnost, tim se potpuno slažem, reforma cijelog sustava UN-a, a agenda za Jemen, mir i sigurnost, sprečavanje sukoba, posredovanje. E, sve su to instrumenti koje ima na raspolaganju e, UN. E, treba više učiniti na području razoružanja, trebamo jačati, podupirati ljudska prava, vladavinu prava, moramo uzeti u obzir naše šanse, mogućnosti i obveze da uspostavimo globalni sporazum za migrante i izbjeglice. Tu Evropska unija stvarno može dati veliki doprinost. doprinos. E, izazovi e, klimatskih promjena su tu također, e, diplomatski napori, sve E, svemu tome možemo mi doprinositi u radu Ujedinjenih naroda. Mm, e, a to će potaći ekonomski razvoj u svih članica Ujedinjenih naroda. Mm, treba naravno pojačati međunarodnu multilateralnu suradnju koristeći sadašnje instrumente u mnogo većoj mjeri nego što je sada slučaj. Željeli bismo e, usko surađivati s vama u doradi ovog izvještaja. Izvještaj se ograniča na neka područja i e, mi se veselimo tome što ćemo moći dodati i naše ideje e, vašem izvješću. Hvala. Hvala lijepa gospodine Šolc. E, gospođa Loh Bikler. Hvala izvjestitelju, hvala predsjedatelju i mi smatramo da je to dobar izvještaj. On podcrtava najvažnije teme. E, Podcrtavamo e, sljedeće za sjedanje opće skupštine. Što se tiče naših amandmana, pripremamo se da referiramo se na opasnost koja prijeti e, multilateralizmu danas. Mi podržavamo multilateralne sustave. Želimo također podcrtati činjenicu da Europska unija mora u tim forumima govoriti jednim glasom. U, prošloj godini smo vidjeli e, pomanjkanje jedinstvenosti unutar Europske unije e, u tom pogledu. Želimo više naglasiti e, ljudska prava kao treći stup povelje UN-a. E, Danski institut za ljudska prava je e, rekao nedavno da 90% e, ciljeva održivog razvoja ovise o napretku ljudskih prava, što pokazuje kako je važno da su ljudska prava u središtu sustava. Predlažemo da se doda podsekcija o održivom razvoju, jer je to važno pitanje e, određenih vlada. Kao što je gospodin Šolc rekao, važno je da pocrtamo našu predanost, da e, postignemo ciljeve agende 2030. E, sigurnost i agenda za mlade je također vrlo važna. Ona je važna za gradnju mira. E, predat ćemo amandmane, e, amandmane u, na području e, ekoloških prava. I na kraju vijeće sigurnosti tu ćemo se e, referirati na razne regije u kojima e, UN mora igrati ulogu kao graditelj mira. E, radujemo se našoj daljnjoj suradnji na izradi ovog izvješća. Hvala lijepa. Gospođa Mudi ima riječ. Hvala. upravo odličan izvještaj, to sam i očekivala od vas Eh, ja ću spomenuti samo nekoliko točaka eh, u izvještaju eh, Vijeće sigurnosti UNE. Rekli ste i vi to, jasno je da Vijeće sigurnosti treba reformirati ako ono, on želi djelovati učinkovito i globalno. Drugo, pozdravljam činjenicu da ste E, prioritet dali i ulozi žena u sprečavanju sukoba i izgradnji nakon završetka sukoba. Mi ćemo e, dati e, a jedan amandman koji će govoriti o direktnom angažmanu žena u mirovnim procesima jer vidimo da su mirovni procesi mnogo održiviji kada u njima sudjeluju žene. E, e, odjeljak o neširenju, tri e, stavka koje imate o tome u svjetlu Ujedinjene kraljevine i događaja tamo i Sirije. Moramo specifično spomenuti korištenje kemijskog naoružanja mislim da moramo imati jednu specifičnu referencu na to. A mm, mm, iz naše rasprave e, proizlazi e, da bismo e, trebali nešto i reći i o ZSAP-u u ovom izvještaju. Mislim da bi to bilo dobro. Mm, također podržavam ono što ste rekli na kraju trebamo pozvati sve na raspravu o klimatskim izbjeglicama. Trebamo napraviti definiciju tog termina. Što su klimatske izbjeglice? Mislim da to, treba također dodati izvještaju. Hvala lijepa. Predsjedatelj sada e, traži od izvjestitelja da također nešto kaže. Vrlo sam zahvalan na ovim primjed, primjedbama, a naravno zahvalan sam, sam i e, za sve čestitke. Ali ste e, e, ali naravno neke su stvari propuštene u izvještaju, to je uvijek tako. Kao što vas većina zna, ograničava nas prostor, duljina izvještaja. Ako, eh, kad biste vidjeli eh, početni izvještaj, on je bio eh, tri puta dulji. Usprkos imali smo sve ono što ste vi spomenuli, zemlje smo spominjali. Ako spomenete četiri ili pet zemalja, onda će neko reći zašto niste spomenuli zemlju broj šest ili sedam morali smo se ograničiti, ali smo također znali da i u, imamo i amandmane, pa ćete moći unijeti ono što biste željeli da bude u konačnom izvještaju. E, to se tiče borbe protiv terorizma. E, to, ta se borba nalazi u svakom izvještaju. To smo izostavili. Nešto smo trebali e, brisati. Ono što ste rekli, e, gospođo Mudi, o ženama u mirovnom procesu, da je to jako važno. E, ja se u potpunosti s vama slažem. E, o tome smo već razgovarali u okviru razgovora o ZSAP-u. Žene su u pripremi tog sporazuma igrale važnu ulogu i s evropske i sa iranske ili međunarodne strane. E, drago bi mi bilo da e, o tome nešto kažete u jednoj jasnoj formulaciji. Hvala vam na živahnoj diskusiji. E, podsjećam vas da je rok za predaju amandmana 25. travnja. Što je sljedeće na dnevnom redu? Imamo raspravu zatvorenu za javnost. Nemamo tu i onako puno ljudi. Molim da svi članovi Europskog parlamenta budu prisutni, a da ostali napuste salu.